Good afternoon, dear uh, members and... Dobar dan, poštovani članovi odbora i kolege. Dobro došli na nastavak našeg sastanka odbora za proračune koji smo započeli jučer. Sada smo na točki 11 našeg dnevnog reda koji se odnosi na VFO, vlastita sredstva i plan oporavka. Govorit ćemo o stanju pregovora. Pregovori su konačno počeli prošlog tjedna sa vijećem o VFO i vlastitim sredstvima, a kao što vam je svima poznato, parlament je bio spreman za te pregovore već dvije godine. Mi smo usvojili detaljan pregovarački mandat o VFO i vlastitim sredstvima već u studenom 2018. Naravno, situacija se od tada promijenila, i naš jak mandat je ažuriran nedavno u srpnju, naročito zbog toga što je trebalo uzeti u obzir neviđenu zdravstvenu i gospodarsku krizu s kojom se suočavaju naša društva. Na temelju prvog trijaloga malo je reći da postoji značajan jaz koji treba premostiti između parlamenta i stajališta vijeća. Parlament očekuje upipljiva poboljšanja u paketu Europskog vijeća, a ne samo izjave čiji je cilj da, citiram, progutamo gorku pilulu, citiram predsjednicu komisije von der Leyen. Naš naša crvena nit i ono što nas najviše zanima je da osiguramo da sljedeći proračun Unije bude opremljen za oporavak, ali i za dugi rok. Što se tiče organizacije današnjeg sastanka, prvo ću dati riječ članovima pregovaračkog tima, njih pet, svakome po pet minuta. A zatim ćemo prijeći na Izvjestitelj u sjeni, svaki će dobiti po dvije minute, a onda naravno i ostali članovi će biti pozvani da uzmu riječ na ovu temu. Prvo gospodin Jan Olbricht iz EPP-a koji je suizvjestitelj za VFO. Jan, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Danas moram zamijeniti svoju suizvjestiteljicu gospođu Margeritu Markeš koja je nažalost odsutna i zamolila me da predstavljam i nju. Mi smo suizvjestitelji za VFO, za dio koji se odnosi na potrošnju. I sada prelazimo na sljedeći korak u pregovorima. A sljedeći korak je dosta kompliciran i izuzetne prirode obično što se tiče VFO-a radimo nakon što primimo dokument od e, vijeća e, i to se naravno pripremi do pregovora, ali sada imamo specifičnu situaciju zato što imamo paket koji je došao prvo od komisije, a onda od Europskog vijeća putem njihovih zaključaka. Paket se sastoji prvo od takozvanog višegodišnjeg proračuna koji se temelji na nacionalnim doprinosima, a tu je i dodatni privremeni instrument, to je plan oporavka, odnosno Next Generation. U tom paketu imamo dakle prvo VFO, a onda plan oporavka, a treći element je vladavina prava. Svaki od tih elemenata je poseban i temelji se na različitim postupcima. Ja sam i gospođa Markeš, mi smo odgovorni za prvi dio, a to je VFO. Kao što je predsjednik upravo rekao, mi imamo mandat od parlamenta i mandat parlamenta je opisan u rezoluciji iz 2018. godine, a ponovljen je, odnosno potvrđen posljednjom rezolucijom parlamenta. Dakle, mi mislimo da rezanje glavnih izdataka, strateških izdataka programima koje nazivamo vodećim programima. Dakle, smanjenje u tim programima u VFO-u trebalo se kompenzirati u planu oporavka, ali nakon zaključaka Europskog vijeća to nije slučaj. E, stoga smo u našoj zadnjoj rezoluciji mi iz parlamenta izrazili svoje nezadovoljstvo VFO i rekli smo da ova verzija vfo nije prihvatljiva. Zato danas zadržavamo mandat parlamenta što se tiče 15 vodećih programa. Samo da podsjetim kolege, među vodećim programima to ne uključuje kohezijsku politiku i poljoprivredu jer je to nešto što nije u opasnosti, to brane države članice, a vodeći programi su na primjer obzor, Erasmus, kontrola granica, obrana i tako dalje. Dakle, u rezoluciji parlamenta nabrojali smo tih, pobrojali smo tih 15 vodećih programa, a sada ćemo početi s pregovorima o tim programima, uglavnom o gornjim granicama. Drugim riječima, htjeli bismo ubijediti vijeće da Parlament ne može prihvatiti ovu verziju jer bi se to, rad, jer bi se to radilo o smanjenju naših politika. Tamo, samo da to sažujem, ja nisam mogao biti jučer na sastanku, ali kao što radimo i za agencije, ako nemamo dovoljno novca za politike, morat ćemo smanjiti obujam tih politika, dakle to je jasno. Kada razgovaramo o VFO-u, ne razgovaramo o novcu, nego zapravo razgovaramo o opsegu europskih politika. A ako dođe do smanjenja politika, mi iz parlamenta trebamo reći ne samo vijeću, nego i građanima Europe. E, žao nam je, nemojte očekivati od Europske unije da će provoditi te politike jer nema novca za te politike. Dakle, stoga je naša uloga da branimo ono što mi zovemo ambicijama, odnosno politikama Europske unije. Dakle, u ovoj fazi, za ovu fazu imamo mandat i pokušat ćemo razgovarati s vijećem o mogućnostima i metodama za zadržavanje više novca za konkretne vodeće programe. Hvala. Hvala Janu. S obzirom da gospođa Markeš nije tu, kao što je Jan već objasnio, e, sada ćemo dati riječ gospodinu Fernandesu koji je suizvjestitelj za VFO, kaže predsjednik. Hvala lijepo predsjedniče. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira i vlastitih sredstava, tu parlament radi na vrlo ambiciozan i odgovoran način. Danas e, na odboru za proračun e, usvajamo e, naše konzultacije o vlastitim sredstvima. U kolovozu smo puno radili kako bi to bilo spremno za rujan, odnosno za plenarno zasjedanje u rujnu. Kako bismo mogli glasovati. Dakle, zahvaljujući tom glasovanju možemo započeti proces ratifikacije u državama članicama s obzirom na ustavne norme svake države članice. Nadamo se da će vijeće biti podjednako brzo u svojem djelovanju. Oni taj proces se također moraju poduzeti veoma brzo. Bez ratifikacije svih država članica, kao što sam rekao, sve to u skladu sa ustavnim normama svake države članice. Dakle, bez te ratifikacije mi nećemo imati fond za oporavak. A to je paket, za nas je to paket VFO i fond za oporavak. Odluka o vlastitim sredstvima je povijesna odluka. Po prvi puta u 32 godine imat ćemo jedan novi resurs, nova sredstva, a to će biti sredstva koja dolaze od plastike. A također komisiji dajemo mogućnost da i na tržištu zatraži novac kako bi ga pretvorila u bespovratna sredstva. Radi se o 380 milijuna subvencija, odnosno bespovratnih sredstava. No, nakon 2021. godine ne možemo smanjiti sredstva. I upravo zato nakon 2021. godine mi zahtijevamo nova vlastita sredstva. Načela su vrlo jednostavna. Onaj koji ne plaća mora platiti. Vlastita sredstva trebaju također biti usklađena sa političkim prioritetima Europske unije. Ona nam moraju pomoći da se borimo protiv klimatskih promjena. Moraju nam pomoći da budemo konkurentniji, da Europska unija bude konkurentnija. Također nam moraju pomoći, odnosno moraju pomoći rastu malih i srednjih poduzeća. I upravo zato mi predlažemo vremenski okvir koji će biti obvezujući. Želimo da vlastita sredstva budu na raspolaganju od 2021. godine i ona moraju barem biti dovoljna da bi se platile kamate i da bi se platila amortizacija fonda za oporavak. Postoji tu još jedna stvar koju bih želio reći. Naime, taj fond za oporavak Dakle, on predstavlja interese Europske unije, ali, i, i interese građana. No nitko ne shvaća da taj fond ulazi u proračun, a da istovremeno proračunsko tijelo nema e, pravo glasa. I upravo zato želimo da parlament i vijeće, jer puno, u puno prilika moramo braniti i vijeće. Dakle, važno je da imamo godišnji postupak, odnosno godišnju proceduru, kako bi novac iz Fonda za oporavak odlazio u proračunske linije oko kojih ćemo se svi složiti. To je pitanje demokratskog legitimiteta, to je pitanje monetarizacija, to je pitanje jasnoće i transparentnosti. I to su načela koje mi moramo braniti. Građani moraju znati da da se s njihovim novcem postupa transparentno. Vrlo je jednostavno, vrlo je lako. Treba izmijeniti financijsku uredbu, treba izmijeniti e, također interinstitucijski sporazum i na taj način dobivamo rješenje za taj e, demokratski legitimitet koji nam je potreban. Kada govorimo o planu za oporavak, mi svi razmišljamo o 750 milijardi eura. Dakle, dio odlazi, dio će doći iz zajmova, a dio će, dio će biti zajmovi i dio će biti bespovratna sredstva. Mi želimo da se sav taj novac iskoristi, u potpunosti iskoristi. Ako se novac ne iskoristi, onda ga treba moći vratiti u proračun, na primjer za vodeće programe o kojima je malo prije govorio moj kolega. Mislim da je to cilj u svezi s kojim bi se sve države članice trebale složiti. Hvala. Hvala Jose Manuelu. Sljedeća je Valerija Je iz Renua, koja je suizvjestiteljica za vlastita sredstva. Hvala e, predsjedniče, poštovani kolege. Ova tema vlastitih sredstava svi se već jako dugo u Europskom parlamentu borimo e, vezano za tu temu. E, ova kriza i odgovor koji smo dobili sa planom za oporavak, a mi smo kao europski e, parlamentarci i dali svoj doprinos, dakle to je dodatni argument parlamenta da se nastavi raditi na vlastitim sredstvima. Tijekom posljednjeg vijeća iako su čelnici države i vlada napravili korak unaprijed u tom smislu u svojim u svojim zaključcima, no tu ima nekoliko elemenata koje treba konstatirati. Dakle, prije svega načelo vlastitih sredstava je uspostavljeno. No postoji tu jedna slabost. Vjet, zaključci omogućavaju nekim državama članicama da izbjegnu neke obveze budući da formulacije nisu dovoljno čvrste. E, dakle, tu je riječ i o porezima za gafu, zatim je riječ o porezima na ugljik i tako dalje. E, tu se govori o tome kako će Evropska unija raditi na stvaranju vlastitih sredstava. No, treba trebalo je reći e, e, koja će biti nova vlastita sredstva. E, zaključci drugih vijeća koji su se bavili istim, istom temom također su omogućile nekim državama članicama da izbjegnu. Naime, kao što je rekao Manuel, već 32 godine mi razgovaramo o vlastitim sredstvima. Ono, ono što nas brine je da se više ne govori o planu otplate. Dakle, one, naš je cilj danas vrlo jednostavan. Dakle, trebamo pomiriti ono što želimo sa onime što stoji u formulaciji. Dakle, potreba nam je e, vremenski okvir koji će biti obvezujući e, i e, taj vremenski okvir mora biti strog, moramo što prije raditi, što prije djelovati na kraju krajeva o tome je riječ i o mišljenju o kojemu ćemo glasovati danas poslijepodne. Dakle, potreban nam je međuinstitucionalni sporazum. Na taj način ćemo izbjeći bilo kakve situacije u budućnosti koje nas tjeraju da se vratimo u prošlost. Ova boj, bitka je ključna i kao što je rekao Jose Manuel, postoje tri načina tri opcije koje se ovdje nude. Imamo ili vlastita sredstva ili smanjenje VFO-a ili doprinose država članica. I mi ono o čemu je govorio malo prije kada je e, rekao onaj koji ne plaća mora platiti, sa time se u potpunosti slažemo, kao što su na primjer e, kineske e, tvrtke koje zagađuju, kao što su na primjer velike internetske tvrtke i tako dalje. Dakle, slažem se u potpunosti sa svojim kolegom u tom smislu. Ne znam imam li još malo vremena. Postoji tu još nešto što je jako važno za Europski parlament. Zato što je proračun naravno pitanje brojke, ali ne samo brojke, to je i pitanje političke ambicije. Pismo predsjednika EPP, SDA, Renewa i Zelenih e, pokazuje koje su ukazuje na najnovije razvoje u Europi. E, tu je riječ o tome kako e, treba voditi računa o slobodi medija, o LGBT zajednici i mislim da je pravi trenutak da razmislimo e, o svim i da uzmemo u obzir sve stvari koje se događaju u Europi. Europa naravno nije samo tržište, Europa je i zajednica vrijednosti. Te vrijednosti su odobrile države članice same kada su pregovarale i ratificirale ugovore. I ono što mi zahtijevamo jest ni manje ni više nego poštivanje vrijednosti i ugovora. prema našem mišljenju one nisu tu da bi to lijepo zvučalo, nisu ovdje iz estetskih razloga i upravo zato stavljamo naglasak na vladavinu prava i na mehanizme koje će omogućiti da se uzimajući u obzir sva ova pitanja privedu kraju pregovori. Hvala e, na kraju, ne najmanje važan, e, iz pregovaračkog tima Rasmus Andresen koji predstavlja zelene. Hvala, ja bih dodao tri stvari onome što su kolege već rekli. Podržavam ono što su rekli, ali mislim da se suočavamo s vrlo kompliciranom situacijom trenutačno. Neka pitanja su možda kompliciranije od nekih drugih. Vladavina prava je očito je dosta komplicirano pitanje. Trenutačno se čini E, da će biti komplicirano i pitanje dodavanja sredstava za neke programe. Mislim da i dalje trebamo odostati neke jake poruke o vodećim programima. Imamo dobru rezoluciju, imamo jasan mandat za te programe kao što je kolega Olbricht već spomenuo. Ali mislim i da kasnije kada budemo razgovarali danas s njemačkim ministrom trebamo njemu prenijeti da nije prihvatljivo što već sada imamo e, diplomate koji e, kažu da nema prostora za manevar, da parlament to mora prihvatiti. Bio je dug sastanak vijeća i to smo dobili na kraju i parlament mora e, prihvatiti rezultat vijeća. Moramo biti jasni ovdje i prenijeti da to neće biti prihvatljivo za Europski parlament i da smo spremni za žestoku borbu po pitanju programa koje mi smatramo važnim. I mislim da barem njemačko predsjedanje nam sada treba objasniti zašto oni sada recimo ne idu na povećanje za zdravstveni program ili mnoge druge programe koje su kolege pomenuli. Dakle, tako ja vidim trenutačnu situaciju po pitanju programa, ali mislim da trebamo razgovarati i e, žestoko pregovarati i o, o horizontalnim pitanjima kao što je revizija na sredini razdoblja, ali i druga pitanja kao što su klima, bioraznolikost, ali i rodna pitanja. Jučer smo imali debatu o klimatskoj studiji. Čuli smo da imamo dosta problema na tom području vezanih za mehanizme u vezi s proračunom. Ima dosta problema vezanih za način na koji vodimo računovodstvo i pratimo klimatska pitanja i bioraznolikost. I tu trebamo doista osigurati da imamo jak mehanizam na kraju, tako da komisija promijeni način na koji prati klimatska pitanja i pitanja bioraznolikosti. Isto vrijedi i za rodna pitanja. Kolegica Margarita Markeš mi je rekla da je ona radila na provedbi toga 90. godina, tada je radila u komisiji, ali mm, znamo da to još uvijek nije učinkovito to što radimo i na tome moramo raditi zajedno s predsjedništvom i Evropskim, Evropskom komisijom. I na kraju bih rekao da je najvažnije da se mi u parlamentu držimo zajedno, i da e, radimo na način za koji je bila velika većina proteklih mjeseci. Ako to ne uradimo, bit ćemo oslabljeni i nitko od nas neće e, dobiti prioritete za koje su se borili klubovi zastupnika. Mislim da je to e, važno da ne budemo nervozni, nego da pokažemo odgovornost, eh, da se žestoko borimo i pregovaramo. Naravno, u spremnost da postignemo dogovor na kraju, ne želimo blokirati dogovor, ali moramo osigurati da ćemo dobiti dobre rezultate i da ćemo ispuniti mandat koji smo dobili od kolega na zadnjoj plenarnoj sjednici. Dosta sam optimistična, mislim da ćemo biti uspješni u tome argument što se tiče vremena koji se već u javnosti koristi protiv Europskog parlamenta, mislim da trebamo jasno reći da je to loš argument, jer je vijeće išlo na prijelazno rješenje kada smo mi bili spremni odlučiti. Oni su odlučili da neće biti prijelaznog rješenja za ovu godinu. I mislim da zato države članice ne bi trebali koristiti taj argument o vremenu, niti argument e, da se čekala na dogovora. Mi smo spremni već dvije godine. Ako se kasni sa nekim programima, to nije zbog parlamenta, nego zbog kašnjenja u vijeću i to trebamo jasno reći. Hvala Rasmusu. Hvala Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Svatko ima dvije minute. Prije svega riječ ima gospodin Körner iz Renewa. Äh, Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, da e, mnogo smo raspravljali o ovim pitanjima i kad god naš pregovarački tim iznese prioritete, to smo više puta učinili tijekom proteklih nekoliko mjeseci, vidimo da, da sad pritisak raste i, i, od strane vijeća i da, da se pokušava jednostavno zaobići mm, prioritete parlamenta. Neću dodatno komentirati te prioritete, već su navedeni u više rezolucija, nego bih sad rekao nešto o našoj strategiji. Kad govorim s novinarima o prioritetima Europskog parlamenta, na primjer, imam osjećaj da uživamo podršku naroda kad se radi o ovim glavnim programima. E, zato imamo veliku podršku i, nema razumijevanja, na primjer, da, da se ne pridaje veća važnost vladavni prava i tako dalje ali onda novinari kažu da ali, ti vam zahtjevi neće proći. Neće vam to proći u parlamentu. Pa im ja kažem, a čekajte, pazite, ovaj Europski parlament e, nije isti kao prethodnih godina. I sad je važno da mi e, djelujemo zajedno, ujedinjeno, i da se možda ne miješamo previše u teme koje nam nisu baš one najvažnije, nama najvažnije, nego da, da, da pazimo na to da ostanemo ujedinjeni. I moramo jasno iznijeti koji je naš pregovarački stav, koji je stav Europskog parlamenta i tu svakako trebamo staviti e, vladavinu prava u prvi plan, jer e, ako ne uspijemo osigurati čvrst mehanizam za zaštitu vladavina prava, onda vjerujem da će to biti problematično, jer će to utjecati na mogućnosti u budućnosti i na, temeljne vrijednosti Europske unije kao takve. I zato moramo i dalje e, vršiti pritisak što se tiče toga i ostati ujedinjeni E, evo, smatram da, da pregovarački tim vrlo dobro obavlja svoj posao, zahvaljujem na tome i, i moramo daslati jasan signal njemačkom predsjedništvu da e, nećemo dopustiti da nas samo tako zaobiđu Europski parlament. Hvala vam. E, Hvala lijepo. Sljedeći riječ ima gospodin Zani iz IDEA. Hvala predsjedniče. Nisam čuo prvi dio rasprave, ali vidim da nije jako lako, kao što znate, nije jako lako doći zrakoplovom ovih dana u Brisel. pratio sam i raspravu i pratio sam naravno ono što radi pregovarački tim u kontaktu sam eh, sa skupinom predsjednika Sasolija. Dakle, svjesni smo glavnih izazova koji su eh, pred nama. Kolege prije mene su to već rekla. Ja bih se želio fokusirati na dvije stvari. Naime, većina parlamenta ima dva glavna problema sa sporazumom. Dakle, važna im je vladavina eh, zakona, odnosno vladavina prava i vlastite sredstva. No moramo biti razumni. Mi znamo da u vijeću što se tiče vladavine prava, postoje dvije države koje su žustro protiv toga, što znači da sporazum koji je postignut e, vezano e, za fond za oporavak na neki način je odbačen. A što se tiče obvezujućih obvezujućih pravila, to je jako važno. Ako države članice, da su države članice imale širi plan, da su šire gledale, mi bismo došli do sporazuma i u sve to bi bilo utkano više sigurnosti. na prethodnim sastancima, a to vrijedi i naravno za, sastanak vijeća krajem srpnja. Dakle, fokusiranje na ova dva prioriteta, kao što smo vidjeli, nije možda najbolja strategija. Možda i smatram da bi bilo korisnije kada je riječ o ove dvije konkretne teme da se Zapravo umjesto toga fokusiramo na neke konkretna proračunska pitanja, kao što su na primjer rezovi. Spomenimo na primjer ZPP. Naravno, postoji dogovor e, i shvaćanje da je to jedna od najvažnijih europskih politika. Sada imamo nove prioritete, međutim, poljoprivreda je i dalje jako važan sektor. I u teškim vremenima poljoprivredu treba podržati, a u svjetlu međunarodnih napetosti možda ćemo e, svjedočiti Eh, promjenama u opskrbnim i vrijednosnim lancima kada je riječ o opskrbi hranom. Tako mislim, zato mislim da bi možda pristup tog tipa bio korisniji kada je riječ o postizanju sporazuma. Dakle, riječ je o ambicioznim ciljevima, ali ne utopijskim. Eh, dakle, vlastite sredstva i vladavina prava, eh, to je, slažem se s kolegama, nešto što treba uzeti u obzir. No, još jedan puta e, naglašavam, možda bismo se trebali okaniti e, utopijskih ideja i baviti se konkretnim stvarima i konkretnim pitanjima e, gdje je došlo do rezova u proračunu. A sada riječ ima gospodin Zile iz ECR-a. Hvala lijepo predsjedniče, hvala vam i hvala vam kolege i dobar dan kolege. Dakle, Ovdje imamo sada jedan paket sa, eh, gdje imamo vlastite sredstva eh, i fond za oporavak. Mislim da to možda predstavlja problem. Mislim da vremenski okvir ne ide nama na ruku. Svjedočimo mnogim kašnjenjima. Tu je e, i politički pritisak u vijeću od strane e, država e, koje očekuju puno od instrumenta za oporavak i otpornost. Kao što znamo, instrument za oporavak instrument za oporavak u nekim, u nekim zemljama već funkcionira, već je pokrenuta, u nekima to nije slučaj. Što se tiče otporenosti i to um, što se tiče uh, vodećih uh, programa i instrumenta za oporavak i otporenost, treba imati na umu da vodeći programi imaju europsku dodanu vrijednost, ali nisu dovoljno financirani kao što je to slučaj sa instrumentom za povezivanje Europe, kao što je slučaj s fondom za mobilnost i tako dalje. Dakle, tu je važno prikupiti dodatna sredstva. Što se tiče vlastitih sredstava, samo nekoliko riječi. Tu smo vidjeli koje su zaključ, vidjeli smo koji su zaključci vijeća. Ja nisam protiv toga da se definira a, precizniji plan za vlastite sredstva. Netko je rekao da će građani platiti umjesto Europe za vlastita sredstva. Ali to je tako u ekonomiji. Najčešće kada si ostvarujete, kada si zadajete ciljeve, na kraju to plaćaju građani, odnosno ekonomije pojedinih zemalja. Dakle, kada je riječ o instrumentu za oporavak, netko će, e, to morati platiti. Hvala. Thank you. Hvala lijepa, Roberte. Kratko ću prekinuti. Vidio sam govor tijela u prostoriji koji se čini malo uznemirenim. Prije e, svega to su izvjetitelji e, u Sijeni vezano za VFO, a tu su naravno tri izvjestitelja u sjeni za vlastita sredstva. Evo tako smo organizirali sastanak. Pa ću najprije dati njima svima riječ, a onda ćemo vidjeti tko će se javljati. Gospodin Papadimulis e, je sljedeći na rasporedu, ali on se neće moći javiti. Gospodin Kokalis će pročitati njegovu poruku. Hvala lijepo, predsjedniče. Ja bih htio ispričati gospodina Papadimulisa Dakle, kada je riječ o ovim pregovorima, više ne možemo gubiti vrijeme. Želio bih čestitati pregovaračkom timu. Virus e, se ponovno javlja, širi se i e, slabi našu ekonomiju. Ovo e, je vrijeme najgore krize našeg, našeg naraštaja i sada ćemo odrediti budućnost idućeg nareštaja. Europski parlament i proračunsko tijelo moraju osigurati da oporavak počne što prije i da postanemo jako otporni moramo odgovoriti na izazove pred kojima se nalaze naši građani i moramo imati sredstva za održivi razvoj. I naravno u to treba uzeti i socijalna pitanja i okolišna pitanja. No, sredstva koja su predviđena za VFO su manja od onih koja su potrebne da bismo ostvarili naše politike. Postoji jako puno aspekata u ovom prijedlogu koji nisu dovoljno financirani. Ono što se odnosi na klimu nije dovoljno da bismo postigli ciljeve Pariškog sporazuma. Kada je riječ o bioraznolikosti, moramo osigurati, kada je riječ najme o klimatskim promjenama i bioraznolikosti, moramo osigurati da niti jedan projekt e, koji nije u skladu sa znanstvenim temeljima bude financiran. Dakle, vlastita sredstva su jako važna. E, jako su važna e, i u sklopu e, revizije na sredini razdoblja. Tada ih moramo evaluirati. U potpunosti se slažemo sa stajalištem parlamenta. Parlament ne može odobriti VFO bez sustava vlastitih sredstava. Vijeće bi konačno trebalo shvatiti poruku jasnije nego dosad. Dakle, potreba nam je obvezujući sporazum, jasan vremenski okvir i određivanje vlastitih sredstava koji će u budućnosti osigurati financiranja i osigurati našu otpornost. također ne želimo buduće generacije, buduće naraštaje opteretiti klimatskim uvjetima za koje nisu krivi. Hvala lijepo gospodine Kokalis koji govori u ime gospodina Papadimulisa. A sada prelazimo na izvjestitelje u sjeni za vlastite sredstva. Prije svega riječima gospođa Gualmini iz SD-a. Ne znam, možete li me vidjeti, ali nadam se da me čujete, jer imam problem s kamerom. If we don't see you, uh, are not translated push the bottom of your camera. I'm sorry, my camera does not... Ispričavam se, moja kamera ne radi. Hvala lijepo predsjedniče, ja se ispričavam na ovome. Ja bih željela naglasiti važnost e, mišljenja o vlastitim sredstvima kojima danas glasujemo. Radi se o jako važnom koraku naprijed i u političkom smislu i u strateškom smislu za Europsku uniju. Radi se o inovativnom i originalnom načinu da se prošire vlastite sredstva i to ne samo kako bi se financirali budući naraštaji u Europskoj uniji, već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 Eh, eh, this eh, innovative change will open a new path for the European Union. Thank you. Thank you, madam. Hvala, gospođo Gualmini. Riječ da ima gospođa Laport iz IDEA. Oui, Hvala, predsjedniče. Kada je riječ o vlastitim sredstvima, Idemo od 750 milijardi koje će komisija dobiti na tržištima kako bi to postali zajmovi djelomice, a djelomice bespovratna sredstva, a sve to ulazi u VFO koji ima iznos opće poznati. dakle, e, radi se o, dakle, radi se o iznosima, odnosno jedan dio iznosa ići će najpogođenijim zemljama i on će se i taj, i taj će zajam otplatiti ne ta država članica nego sve države članice. Dakle, postavlja se pitanje kako će komisija vratiti dugove na, na tržištu i onda nam kažu da će vratiti tako što će kineska poduzeća i američka poduzeća, to jest kažu nam kako kineska i američka poduzeća nemaju, ne ulaze u okvir plana oporavka. Emmanuel Macron je rekao da, ni, da Francuzi niti Evropljani neće platiti ta bespovratna sredstva. No, kada uzmemo u obzir da su velika poduzeća, velika svjetska poduzeća pogođena kao što su e, poduzeća u digitalnom svijetu, zatim koja se bave plastikom i tako dalje. Što će se na kraju dogoditi? Na kraju će novac ući u proračun Europske unije, u kase Europske unije, ali će biti jako teško naplatiti poreze na to. Dakle, ono što će se na kraju dogoditi jest da će domaćinstva platiti prikriveni porez. Dakle, Komisija do 2023. godine misli uspostaviti nova vlastite sredstva. Ono, ne postoji e, nikakvo jamstvo e, da će ta vlastita sredstva e, biti na raspolaganju do 2027. godine, osim one što se tiče onih što se tiče plastike. Dakle, što se tiče poreza na gafu, mislim to jest e, ne mogu zamisliti da će na primjer Irska dati zeleno svjetlo kada je riječ o porezu na gafu. A e, što će se dogoditi ako ne bude novih vlastitih sredstava? Posljedice će biti jednostavne. Svaka država članica će morati napisati ček Europskoj uniji kako bi se e, financirali programi u proračunu od 2021. do 2027 godine. I e, također e, možemo li promijeniti e, pravilo o jednoglasnom glasovanju kada je riječ o pitanjima fiskalne politike u glasovanje o kvalificiranom većinom. Hvala lijepo. Merci, madame Laporte. Hvala lijepo, gospođo Laporte. A sada gospodin Kormand za, za, u ime zelenih. Hvala lijepo, predsjedniče. Poštovani kolege, mi se sada nalazimo u veoma ključnom trenutku ove rasprave, ali i u ključnom trenutku budućnosti Europske unije i ideje koju imamo o Europskoj uniji. Dakle, postoje tu dvije teme, dvije tema među mnogima drugima o kojima je danas bilo riječi. Tu je prije svega pitanje suvereniteta Europskog parlamenta kako bi parlament bio, kako bi suvereno odlučivao o našim troškovima i osim toga postoji još jedno pitanje o kojima smo puno govorili, a to je pitanje vlastitih sredstava. Iz razloga koji su potpuno jasni, mi smo eh, svjesni da postoji jedna vrsta ucjene od vijeća u našem prema nama. Dakle, rekli su nam da moramo popustiti vezano i za VFO i za vlastite sredstva i za druge teme, budući da se nalazimo u kriznoj situaciji. Dakle, mi moramo popustiti zato da bismo pomogli najpogođenim zemljama. Dakle, u ovom ključnom trenutku ili ćemo interiorizirati ovu, ovu ili ćemo zaključiti da je ovo odlučujući trenutak kako bismo opet osvojili demokratski suverenitet, a to bi bilo jako važno i za solidarnost. Mi moramo inzistirati na tome. Dakle, e, postoje države članice koje su s pravom, e, zahvaljujući fondu za oporavak, e, koje će beneficirati zahvaljujući fondu za oporavak u ovoj kriznoj situaciji. Ali bitno je razmišljati o solidarnosti sutra. Ako danas odustanemo od vlastitih sredstava, to su fiskalna sredstva, pravedna fiskalna sredstva. radi se o tome eh, da eh, Evropska unija eh, zapravo raspolaže puno većim fiskalnim sredstvima, ali koje ne naplaćuje, a koje bi mogli iskoristiti da bismo doista imali pravu, pravu solidarnost. Dakle, mi moramo sada biti odlučni. Europski parlament je svoj posao obavio. Mi smo iznijeli prijedlog, taj prijedlog je većinski izglasan e, u srpnju, a sada vijeće mora odraditi svoj posao. Mi samo sada moramo dokazati i pokazati da smo spremni ići jako daleko kako bismo osnažili resurse zahvaljujući pravednim poreznim ubiranjima i zahvaljujući povjerenju koje nam je dano. Hvala lijepo gospodine Korman. Imamo tri eh, javljanja od drugih članova. Eh, gospodin Larut ima jednu minutu na raspolaganju. Hvala lijepo, eh, gospodine predsjedniče. Ja se sto posto slažem sa prvih pet govornika. Dakle, apsolutno je parlament složan u tome da idemo dalje. Dakle, prvi problem je ratifikacija 25 država članica. Drugi e, problem e, jest e, treba izbjeći pad u recesiju i treće pitanje je financiranje zelenog, zelenog plana. Bilo bi katastrofalno tu ne uspjeti. Što se tiče ratifikacije, u svim našim zemljama postoje ljudi koji kažu pazite, Belgija će izgubiti 12 milijardi, pazite, Francuska će izgubiti 25 milijardi. Dakle, ako im kažemo da postoje vlastite sredstva i da će E, Belgija dobiti 5 milijardi, a ništa neće morati vratiti. Ako Francuskoj e, kažemo da će dobiti 40 milijardi, a ništa neće morati vratiti zahvaljujući vlastitim sredstvima, mislim da kada bi to bilo tako, ratifikacija bi puno lakše prošla. Druga stvar, treba izbjeći pad u recesiju. Ja sam, ja sam ekonomist i e, svaki puta kada se zaustavi, gledam što se događa u Japanu i svaki puta kada se zaustavi plan za oporavak dolazi do recesija. Dakle, ako za tri godine budemo imali manji europski proračun i u svakoj državi članici budu bile potrebne mjere štednje, možemo biti sigurni da ponovno upadamo u recesiju. Dakle, potrebni su vlastite sredstva, ona moraju biti obilata i moramo ih početi koristiti u nadolazećim godinama. 2024. godine moramo imati pravi proračun koji se oslanja na vlastite sredstva. Što se tiče zelenog plana, pravi zeleni plan može otvoriti 5 milijuna radnih mjesta svugdje, gradovima, selima, u građevini, u energetskom sektoru, ali ako ne postoji masivno europsko financiranje i trajno europsko financiranje ako e, se financiranje zaustavi u sljedeće tri godine, to neće biti dobro i opet će biti potrebna vlastita sredstva. Tri problema, jedno rješenje vlastita sredstva. Jednom u sedam godina Europski parlament doista može pregovarati. Bilo e, e, pa je lijepo razgovarati sa Mario Montijem, ali kao što kaže naš prijatelj, moramo biti čvrsti, moramo imati povjerenja u naše pregovarače kako bismo ostvarili ciljeve. Što se tiče vlastite sredstva, slažem se sa vremenskim okvirom okvirom Mi moramo biti e, složni kada je riječ općenito o vremenskim okvirima, ali postoji još nešto što je jako važno, a to je porezna financijske transakcije. E, to je 2011. godine predloženo. Ponovno smo radili obračune i unatoč krizi, e, ekonomskoj krizi, unatoč Brexitu, mogli smo, zahvaljujući tom porezu, milijarde i milijarde eura ubrati. Dakle, 50 što više milijardi eura. Dakle, od tih 50 milijardi uzmemo da imamo 15 milijardi za krizne planove, 35 milijardi za različite druge europska e, e, programe kao što su Erasmus, Zeleni plan i tako dalje. Već je to dovoljno da bismo deblokirali stvari i e, to su jedina vlastita sredstva koje gospođa Laport nije kritizirala. Dakle, Možemo reći i da će e, zeleni porez e, e, i da će druge vrste poreza pasti na leđa građana, ali kada je riječ o porezu na financijske transakcije, gospođa Laporte ne može reći da će konkretno taj porez i taj teret spasti na leđa građana. Gospođa Merkel e, je prošli tjedan rekla da želi doći do sporazuma u toku ove godine. Parlament ima legitimitet da zatraži e, vrlo strog vremenski okvir i mislim da to moramo i učiniti. Hvala lijepo. Gospodin Kuzmijuk je cer. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Skrenuo bih vašu pažnju na dvije stvari – ovdje se radi o, dugovlačenju e, što se tiče VFO-a i plana za oporavak od strane vijeća. Evropske institucije mm, bi trebale preuzeti svoj dio odgovornosti i realnost je glavni problem. Imamo podatke o drugom kvartalu i u nekim zemljama je BDP pao 20%. I prosječni pad BDP-a na godišnjoj razini će iznositi oko 10%, što znači da će, da će biti ozbiljni gospodarski i socijalni problemi u zemljama članicama. I to unatoč tome što su zemlje članice uložile možda 2000 milijarda eura kako bi riješila tu, nastojala riješiti tu situaciju. Znači da će nam realnost biti pozivno buđenje i to što se događa sada jednostavno ne svačam. Nadalje onda prijenosi unutar plana za oporavak. Govorili se o sredstvima za kohezijsku politiku, za poljoprivrednu politiku, no došlo je do rezova na ta dva područja i zato ja podržavam talijanskog kolegu koji traži dodatna sredstva za ta dva područja. Ako je poljoprivreda bila tako bitna tijekom pandemije, zašto onda poduzimamo rezove u tom području? Hvala vam gospodin Kokalica Please, Mr. Uh, Izvolite, gospodine Kukalis, uh, pritisnite gumb speak. Dobro. Nastavljamo sa sljedećim govornikom, gospodin Kicos, EPP. We cannot hear Ne čujemo vas, gospodine Kircos. Morate pritisnuti kom speak. Can you hear me? Yes, we can. Čujete li me? Da, čujemo vas da velika većina zastupnika se zalaže za ambiciozni VFO i smatram da trebamo i dalje teži tome jer smatram da fond za oporavak nije dovoljan da bi se financirao oporavak europskog gospodarstva. E, stvari su krenule na gore, e, situacija s pandemijom nam ne dozvoljava organizaciju oporavka gospodarstava u Europi, pogotovo ne u Grčkoj gdje je turizam i uslužni sektor gdje su oni dominantni u gospodarstvu. I suočeni smo sa pandemijom bolesti COVID-19 koja će trajati duže od očekivanog. I trebamo se pripremiti na to. Osim toga sve više zaostajemo za našim konkurentima, za SAD-om, za Kinom. Kina je puno učinkovitije riješila pitanje bolesti COVID-19 i američko gospodarstvo, e, kinesko gospodarstvo je već krenulo. I SAD isto ima vrlo dinamična politička rješenja što se tiče bolesti COVID-19, e, tako da su u boljoj situaciji nego mi. Hvala vam. Hvala vama. E, time sam dao riječ svim govornicima na listi e, i sigurno ćemo opet razgovarati o ovim pitanjima. E, znači, opet ćemo raspravljati o ovim pitanjima u narednih nekoliko tjedana, skroz sigurno i podsjetio bih vas na razmjenu gledišta s njemačkim ministrom za europske poslove, gospodinom Rotom. E, sad nastavljamo sa sljedećom točkom na dnevnom redu, točka broj 12, e, politika upravljanja zgradama i nekretninama. Mm, u odboru smo već e, vodili dvije rasprave sa dva e, potpredsjednika sa gospodinom Pereirom i gospodinom Vilenom i sa glavnim tajnikom Veletom o politici upravljanja nekretninama i danas su tu i predstavnici Europske komisije i sad ću dati riječ gospodinu Marku Bekeu, e, direktor Ureda za infrastrukturu u Briselu i gospodinu Tomasu Kirchneru, direktoru Uredu za infrastrukturu u Luksemburgu. Daj vam riječ za pet minuta. Izvolite gospodine Beke. Hvala predsjedniče. Samo bih vas kratko stavio u kontekst. Dakle, e, komisija ima portfelj od sto tisuća kvadratnih metara u Briselu, e, sedam tisuća, odnosno milijuna kvadratnih metara, sedam tisuća e, su uredi, 150 građevine. Samo dio toga koristi komisija, to je 795.000 tisuća kvadrata, a sve ostalo koriste izvršne agencije te OLAF. Što se tiče konteksta, vezano za nekretninsku politiku, mi moramo razmotriti produljenja i e, nanovno pregovaranje e, najma. Također imamo i program renovacije i razvoja, te tražimo nove površine i nove građevine koje će biti ekološki učinkovitije i energetski učinkovitije. I također se usredotočujemo na bolje korištenje površina. Posljednje izlaganje koje smo imali o ovoj temi pred parlamentom bilo je 24. rujna prošle godine. tada se kontekst jasno znatno izmijenio. Mi se sada nalazimo u kontekstu postpandemijskom ili skoro postpandemijskom i toga treba izvući jako puno lekcija. E, također imamo ambicije koje proizlaze iz zelenog plana i koje su komisiju poteknule e, da bude neutralna, e, dakle u smislu ugljično neutralna do 2030. godine i također moramo optimizirati svoje sredstva u okviru VFO-a. Naše aktivnosti temelje se na dvije okosnice. E, prije svega e, svaki kvadratni metar treba koristiti na energetski učinkovitiji način i treba koristiti na, inteligentniji način. Mi smo također proveli e, analizu, takozvanu SWOT analizu, koju, koje možete vidjeti na slajdu pred vama. Ja sada neću detaljno prolaziti kroz sve ove elemente, ali nešto ću vam reći o projektima za budućnost. Dakle, s jedne strane, želimo obnoviti konferencijski centar Albert Borchet. Želimo proširiti odnosno radi se o nacrtu zakona L51, to je nešto što nas se tiče. Onda imamo proširenje zgrade Bolje 159 i također proširenje e, zgrade Monduje 34. Radi se o zgradi koju ćemo napustiti i e, okrenut ćemo se nekim novim razvojnim tokovima. E, također razmišljamo o nekim novim stvarima. Imamo vrtić, palm, Time se bavimo. Zatim nanov, izmjena, odnosno adaptacija zgrade Bre i Bre 2, te adaptacija zgrade BU three i također razmišljamo o nacrtu zakona L130, međutim radi se o nacrtu i o projektu koji je nešto kasniji. U svakom slučaju trebamo izvući poučke iz, ovog novog normalnog koje, sa kojima se svi suočavamo zbog krize koronavirusa. Evo tu su neki od projekata koje sam već spomenuo. Zatim bih želio nešto reći o korištenju kvadratnih metara. Vrlo je jasno da svaki kvadratni metar u takozvanoj high performance zgradi da nam mora omogućiti smanjenje naših emisija CO2, ali također ono što želimo jest smanjiti ukupnu površinu ureda Cilj nam je pasti na 743 tisuća kvadratnih metara. također želimo uvesti neke nove načine postupanja i prilagoditi se ili uvesti barem manje prilagodbe Također želimo ubrzati primjenu novih radnih metoda. Znamo da će u budućnosti značajnije mjesto dobiti rad na daljinu, značajnije mjesto u odnosu na prošlost i naravno da će to imati učinak i na korištenje kvadratnih metara. Također bih vam nešto rekao o dvije uredbe koje se odnose na briselsku regiju to je e, uredba plaž. E, radi se o uredbi e, koja želi smanjiti emisije iz primarnog korištenja zgrada za 10% do 2025. godine. Naime, e, riječ je o tome da se za stare zgrade trebaju pronaći rješenja koja će biti performantnija i konačno imamo uredbu Kobras e, koja ima za cilj smanjiti broj parkirnih mjesta. To će naravno opet imati e, učinka na naše zgrade jer ćemo dio parkirališta morati prenamijeniti. Dakle, radi se o projektima koji su dosta ambiciozni. A jedan od tih projekata jest da se omogući površina za takozvane bicycle hapse. Eto, predsjedniče, to je sve što sam imao reći. Na raspolaganju sam za pitanje. Hvala lijepo, gospodine Beke. Zahvaljujem, gospodine Beke. Gospodine Kiršner. Mm, dobar dan. Ja ću vam opisati situaciju u Luksemburgu. E, Mm, dosta toga se dogodilo od prošle prezentacije u devetom mjesecu prošle godine, što također utječe na situaciju i u budućnosti za Luksemburg. To se možda ne tiče samih nekretnina toliko, e, nego prije na naše korištenje njih i na korištenje uredskog prostora. Znači, ukratko ću vam opisati situaciju u Luksemburgu treba nam uredski prostor za 7400 namještenih e, e, imamo zgrade e, na Kiršpergu sa sjeverne strane i na području Gaspariha. Mm, u budućnosti ćemo se preseliti u novu zgradu, Jean Monnet 2, unajmili smo većinu zgrada osim Euroforum e, gdje zakup teče do 2024. E, znači, Jean Monnet glavni projekt u Luksemburgu i i vjerujem da ste donekle upoznati s tim projektom koji se, je, se nalazi u Kirchbergu, 440 milijuna eura, kapacitet e, 7300 osoba. E, e, energetski podaci, održivost zgrade je također važna, ona će se certificirat dobit će ocjenu izvrsna. Mm. E, Temelji su iskopani, vidite to na ovim sljedećim slikama i sad smo prešli u drugu fazu radova. Što se tiče mm, rasporeda, glavna zgrada je s lijeve strane, mm, trebala bi gotova u veljači 2023. i faza broj 2 godinu dana kasnije u veljači 2024. no, gradilište je skroz zatvoreno e, i bilo i sad isto ne rade punom parom zbog raznih mjera koje su bili primorani uvesti zbog e, pandemije i vidit ćemo kako će se to odraziti na proračun. Ne mogu to sad reći, ne mogu vam dati pojedinosti o tome, jer je prerano za to još, situacija još nije prošla i još nemamo cjelokupnu sliku situacije, no upravni odbor će održati sastanak idući tjedan. Komisija će se sastati sa luksemburškim e, upravnim tijelima e, da raspravi posljedice e, bolesti COVID-19 i da raspravimo druga pitanja u vezi ovog e, projekta i gradilišta i kad saznamo više o tome, proslijedit ćemo vam te informacije. Evo ovako je to izgledalo u srpnju radovi kopanja, Tako je znači bilo baš prije ljetne stanke u srpnju u sredini. Vidite plan za drugu fazu. Druga faza napreduje. Za kraj bih još htio reći sljedeće. ugovora o najmu smo morali prilagoditi rasporedu za Jean Monnet. Neke proračunsko tijelo već e, e, odobrilo i za projekt Arijan i za jednu drugu zgradu smo morali prilagoditi e, rok ili trajanje ugovora kako bismo sve to prilagodili i vremenskom rasporedu za Jean Monnet. Imamo jedan drugi projekt, e, e, proslijedit ćemo proračunskom tijelu dodatne informacije o njemu e, i nešto što je važno sa zeleni plan. Upoznati ste sa Mercier zgradom ured za komunikacije će se tamo useliti. E, zgrada je certificirana prema njemačkom standardu DBNG i dobit će visoku energetsku ocjenu, to već znamo. Eto, to bi bilo sve. E, stojim vam na raspolaganju za odgovor na pitanje. Gospođa Kevar, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Hvala gospodine Beke i hvala gospodine Kiršner. Hvala vam što pratite situaciju sa nekretninama Europske, komisije. Evo nekoliko pitanja koje su u skladu sa ovime što ste nam upravo rekli. Željeli bih zapravo dobiti detaljnije podatke. Vi ste govorili o ciljevima zelenog plana, o okolišnim ciljevima. Možete li nam nešto više reći o tome, o radovima koje namjeravate pokrenuti kako biste ostvarili te ciljeve? Mislim da su to ciljevi koji su politički um, uh, definirale i naše institucije, ali i Brisel i Luksemburg. A kada je riječ o samom Briselu, vrlo često način izgradnje pretpostavlja da se prije uh, svega neka zgrada uništi, a zgrade vrlo često nemaju ni 30 godina. Vrlo često se to događa uh, u Briselu. Na taj način se uh, zapravo uh, oslobađa prostor za gradnju. To je čest slučaj u Briselu. Jeste li vi možda definirali neku metodu koja bi izbjegla tu tehniku odbacivanja zgrada koje nisu u skladu sa načelom dugovječnosti i održivosti koje želimo promicati. I druga tema o kojoj ste se također dotakli, a ovdje bih također željela dobiti e, neke detaljnije elemente. Naime, e, zbog covida smo svi počeli raditi na drugčiji način. Dio zaposlenika radi na daljinu. E, nameću se nove organizacije rada. Postavlja se pitanje što ćemo sa takozvanim open spaceom, odnosno otvorenim prostorom i koji je zapravo konkretna posljedica ili koji su konkretni učinci na ove ciljeve koje ste vi iznijeli, a koje se pak odnose na smanjenje površine koje se koristi za urede. Dakle, koji je učinak krize covid na organizaciju rada i posljedično na e, same nekretnine. I dva pitanja koje su operativnog tipa. Naime, kada je riječ o zakonu e, C30, o nacrtu zakona C30, radi se o nečemu što će početi 2025. godine. No, prošle godine imali smo natječaj arhitekata i kada ste vi predvidjeli podnijeti ovom odboru ono što bismo mogli nazvati early warningom, odnosno ranim upozorenjem, kako bismo mi mogli razmotriti taj nacrt i kako bismo mogli razmotriti i procijeniti trošak. Drugo, što se tiče Luksemburga i posljednjeg projekta koji ste prezentirali, to je centar Jean Monnet, možete li nam dati procjenu troškova koji će nastati zbog kašnjenja? Naime, riječ je Riječ je o projektu koji stoji 440 milijuna eura. Hvala. We now switch to... Hvala vam, gospođo Keller. Nastavljamo sa izvjestiteljima u sjeni. Svako po dvije minute. Gospođa Holmar nije tu. Nastavljamo s gospodinom Uzakovsom iz kluba zastupnika SID. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Što se tiče ovog projekta, da, pa ne znamo kako će izgledati budućnost, no mogli, bismo se možda dogovoriti o sljedećem. Ako dolazi do promjena što se tiče projekta, do dokašnjenja ili, ili otkazivanja projekta, molimo vas da nas e, informirate unaprijed. To bi zaista bilo jako dobro. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Uzakovs, gospodine Kus, ide. Just moment. Evo sad, ču samo malo. Dank. E, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja imam nekoliko pitanja. Rečeno je da, da, da će se smanjiti prostor s milijun kvadrata na 730 tisuća kvadratnih metara. Do kada, se pitam ja i kako ćete to napraviti? Hoćete li iskoristiti mogućnosti rada na daljinu ili ćete upotrijebiti druge mogućnosti? Nadalje ste spomenuli da 10% da 10 da ćete smanjiti rashode za 10%. E, kako se pitam ja Mm, zar se ne može smanjiti rashode još s obzirom na, na, na zgrade poput ne u Luksemburgu koje su klimatski neutralne, energetski neutralne, zar nije onda smanjenje od rashoda od 10% premalo? Nadalje e, se spominju zgrade za zajednički centar za istraživanje i tu piše da će taj centar, zajednički centar, to je, to je usluga komisije, znanstvena i istraživačka usluga komisije. I ti centri trebaju prinjet cjelokupnom cilju programa Obzor 2020. No, pa, komisija ne bi trebala biti uključena u taj projekt. Tu se radi o, više od 10 milijarda eura koje su dobile zemlje članice kako bi ulagale u, znanost, u istraživanje, kako bi se pokrenula gospodarska aktivnost u tim zemljama. No, ako se zgrade komisije stavljaju na raspolaganje programu Obzor 2020, onda se meni čini da, da dolazi do sukoba interesa. E, onda financiramo sa sredstvima iz programa Obzor 2020. E, zgrade komisije. Evo, zar nije tako? Dobro, hvala vam gospodine Kus, gospodine Andresen, zelene, hvala vam. Evo, ja imam nekoliko pitanja vezanih sa strategiju za, za smanjenje emisija ugljika do 2030. No, postavio bih također jedno pitanje ili nadovezao bih se na to što je kolega rekao. Važno je da nas informira o novim projektima na vrijeme. Ja sam eh, nov u parlamentu i i često se nađemo u situaciji da nema vremena za raspravu o projektima jer sve kasni, sve se mora preko koljena odlučivati i onda je teško shvatiti te odluke koje se donose o nekretninama. No što se tiče strategije za smanjenje emisije ugljika, Pa ne znam kako ćete to postići. Spominjali ste e, korištenje bicikla, jeste li razmišljali o smanjenju količine otpada, što radite po tom pitanju. Imamo problem u institucijama što se tiče situacije vezane za otpad i što se tiče potrošnje energije. Zanima me e, Mm. koje energenti će se koristiti u budućnosti ako želite smanjiti emisije ugljika do 2030. E, možete li mi to možda malo detaljnije opisati? Hvala. Hvala gospodin Ronča za ECR. Vrlo kratko. Hvala izvjestitelju, odnosno izvjestiteljici. Omogućila nam je da vidimo kojim nekretninama raspolažemo. A moje je pitanje kakvi su planovi za uklanjanje žutih cijevi za plin ako imate te planove i koliko bi to koštalo. Isto tako smo svjedoci prakse rada na daljinu trenutačno i imamo različita iskustva po tom pitanju. Možda bismo trebali imati plan umjesto da ulažemo u zgrade s uredima koji su trenutačno prazne, možda bismo mogli prebaciti ta sredstva na potrebe rada na daljinu. Hvala gospodinu Ronči. Nije više bilo zahtjeva za obraćanje po ovom pitanju. E, mislim da se ponovo možemo obratiti gospodinu Bekeu da on odgovori na nekoliko pitanja koje su postavljena. Gospodin Beke. Hvala predsjedniče. Pokušat ću e, grupirati e, ova pitanja kako bih dobio na vremenu. Što se tiče zelenog plana, kao što sam rekao, mi moramo uložiti napore kako bismo smanjili svoje emisije i naravno moramo smanjiti i moramo raditi i na smanjenju korištenja energije. Dakle, mi ćemo također i raditi na pitanjima mobilnosti, odnosno želimo osnažiti posebnu vrstu mobilnosti e, za naše kolege. Govorili smo o parkirnim mjestima. Što se tiče otpada, uložit ćemo napore u ograničenje otpada. Radit ćemo također i na sortiranju otpada te na recikliranju otpada. Svi smo, kada je počela kriza covid od danas do sutra prešli na način rada bez papira, takozvani paperless način rada. Sve ovo što govorim vrijedi također i za ugostiteljstvo, dakle self-servise, kafeterije, kantine. Tu također moramo optimalno koristiti sirovine. Što se pak tiče informacija koje trebamo pružiti unaprijed parlamentu, ja E, ću vam iznijeti i reći ću vam koje ćete dokumente dobiti u nadolazećim mjesecima, tako da neće biti nikakvog iznenađenja o kojima su malo prije govorili članovi e, odbora. A što se tiče radnih metoda, tu smo u doista jednoj situaciji kada se sve razvija i mijenja i evoluira i kada je riječ o teleradu i kada je riječ o korištenju informacijskih tehnologija kako bi rad na daljinu bio učinkovit kao što se to pokazalo i tijekom ovog razdoblja. E, također se postavlja pitanje kako omogućiti kolegama koji rade od kuće da to čine u korektnim uvjetima i njima je potrebna oprema. Također, želimo racionalnije koristiti zgrade koje su nam na raspolaganju, dakle riječ je o manje kvadratnih metara i e, Dakle, on, uštede koje ćemo tu ostvariti možemo iskoristiti da bismo kolege koji rade od kuće bolje opremili opremom. E, također je jako važno e, da ekipe i vratimo na posao, dakle ne možemo ih u potpunosti izolirati. E, dakle, riječ je o tome da se mora pronaći jedna nova ravnoteža i to je također veliki izazov pred nama. A što se pak tiče metoda izgradnje, naime, mi smo suočeni sa tim običajem. Naime, postoje običaje da zgrade u Briselu žive otprilike 30 godina i vrlo često investitori najčešće zadržavaju kostur same zgrade, a E, ostatak, e, ostatak mijenjaju i adaptiraju tako da zgrada energetski zapravo postaje učinkovitija. To je jedan način. Međutim, nažalost, vrlo često e, se ide na potpuno uništavanje i sve su institucije suočene sa tom praksom. No, postoje razlozi za to. Evo, ja ću vam sada spomenuti Toranj 1 koji se nalazi na mjestu jedne stale zgrade. Naime, ta stala, stara zgrada se nikako nije mogla prenamijeniti u uredsku zgradu, e, zato što je postojao problem visine plafona. Dakle, postoje e, neki slučajevi kada ta alternativa nije moguća i to je problem briselske općine. Naime, briselska općina želi da moderne konstrukcije i moderne zgrade budu modularne, odnosno da ne budu e, namijenjene isključivo na stanovanju ili isključivo uredima, već da budu takve, odnosno da budu lako prilagodljive. E, i nažalost e, ili na sreću e, to je jednostavno želja same regije, briselske regije. E sada što se tiče zgrade u Rue de la Loi na broju 130. Naime, kada je riječ o nacrtu L130, mi ćemo parlamentu na vrijeme dovoljno unaprijed pružiti sve podatke i e, u tim podacima, u tim dokumentima vi ćete vrlo jasno vidjeti koje su naše namjere. Trenutačno je prerano, s obzirom na sva promišljanja koja su u tijeku, a kojima sam već govorio, u ovom trenutku dakle nije moguće dati konkretne podatke vezano za ovaj projekt. A pak e, što se tiče e, zgrade Zajedničkog centra za istraživanja, naime taj centar ima svoje sjedište u Briselu. Međutim, njegovo osoblje nije mnogobrojno. Tu je otprilike 250 zaposlenika. Njihova aktivnost je vezana za obzor 2020. godine, međutim nisu financirani, dakle njihova sredstva proizlaze ne iz istraživanja, već iz nekih drugih proračunskih linija. Treba biti jasno da tu nema mijenjanja, miješanja. Jesam li još nešto zaboravio možda? E da, Dakle, što se tiče milijuna kvadratnih metara, želio bih malo ispraviti vašu percepciju. Radi se o milijun kvadrata u ukupnoj površini, a ne milijun kvadrata ureda. Dakle, kada je riječ o uredima komisije, riječ je zapravo o 700 i nešto tisuća kvadrata za urede, a kao što sam rekao, mi namjeravamo tu površinu smanjiti kao što i stoji u samom radnom dokumentu. Budući da smo suočeni sa novim normalnim, novim načinom rada i svime ovime što nam donosi kriza COVID, moramo smanjiti površinu ureda i kada budemo imali konkretne podatke, jasno je da ćemo vam se javiti i da ćemo vam izložiti sve te podatke. Mislim da sam predsjednika obuhvatio sva pitanja koja su postavljena. Gospodin Kirchner. Da se nadovežem na pitanja koje su postavljena. Dakle, prvo pitanje vezano je za zeleni plan i na učinak na okoliš. Ja sam govorio o dva certifikata, BREAM i DGMB. Dakle, radi se o certifikatima koji se odnose na održivost projekta ali se odnose i na sve faze projekta, dakle od projektiranja do, do, samog završetka zgrade. Dakle, postoji više kriterija koje ulaze u taj certifikat. To su energija, transport, materijali, otpad, također korištenje tla, ekologija. Dakle, doista se radi o globalnom paketu koji govori zapravo o performansama zgrade koje će, e, koje će nastati. A što se tiče covid i utjecaja covid na rad, naravno, tu nema razlike između Brisela i Luksemburga, budući da mi slijedimo pristup koji se definira u komisiji Evo sada ću vam dati jedan konkretan primjer. Naravno, vodimo račune i pratit ćemo koji će biti učinak na taj novi način rada, odnosno na koji način će novi način rada utjecati na korištenje zgrada. I kada Jean Monnet bude bio gotov, će nam tri zgrade, uredske zgrade, Jean Monnet 2, Euroforum i Mercier, za ured za publikacije. Vrlo je vjerojatno da ćemo koristiti manje prostora za one zaposlenike koji će ići u Jean Monnet 2, Jean Monnet 2, e, što znači da ćemo e, imati zapravo e, potencijal da izmiješamo neke osobe zato što će neki raditi na daljinu. Dakle, na taj način zapravo i smanjujemo površine u Euroforumu. Naime, Euroforum to je dobro jer je Euroforum najstarija zgrada koju imamo razmišljamo o tim pravcima i kada budemo više podataka imali, kada se više stvari privede kraju, imat ćemo konkretniju sliku o novim načinima rada i na koji način oni utječu na korištenje prostora. Datume, koje datumi koje sam vam dao su ažurirani, aktualni, no vrlo vjerojatno će tu biti nekih izmjena. A što se tiče onog kašnjenja, naime kada vidimo koliko će to biti kašnjenje, koliko onda ćemo i e, moći preciznije odrediti e, financijski trošak. Naime, postoje e, trošak koji je vezan za gradnju, a postoji naravno trošak koji je vezan za smještaj svih onih zaposlenika koji moraju negdje biti dok radovi traju, odnosno u onom periodu dok nisu gotovi. Evo, mislim da sam time obuhvatio sva pitanja. Hvala. Uh, uh, Hvala na odgovorima, gospođa Keller, da iznesete neka završna zapravo. Hvala lijepa gospodine Beke, hvala lijepa gospodine Kiršner na ovim odgovorima. Zahvaljujem također kolegama iz Sjene, zahvaljujem zastupnicima na postavljenim pitanjima. Dakle, nekoliko i reakcija. Što se tiče posljedica covid i što se tiče razvoja metodologije rada, osobito kada je riječ o radu na daljinu, e, novoj organizaciji rada, naime, Europski parlament vam je rekao e, da postoji jedna međuinstitucijska skupina koja je uspostavljena e, tijekom saslušanja u srpnju i ja vam predlažem da nam s vremena na vrijeme proslijedite e, svoja promišljanja, zatim e, situaciju sa novim načinima rada i tako dalje. Bilo bi zanimljivo e, dobiti sliku o tome što se događa u komisiji, u parlamentu i tako dalje i u tom smislu bismo mogli izmijeniti prakse i lakše krenuti naprijed, svatko od nas. Pak, što se pak tiče pitanja zgrade Lua 130, 150 tisuća kvadratnih metara. Ja ne razumijem zašto nam ne možete dati više informacija o ovom projektu. Naime, troškovnik je odavno sastavljen i specifikacije. Naime, principi izgradnje su iz 2018. godine. Također, natječaj, arhitektonski natječaj temeljem specifikacije troškovnika već je godinu dana, datira godinu dana unatrag. Dakle, vi mi sada govorite o nečemu što je prerano, ali ne slažem se s vama zato što mislim da barem imate nekakvu opću sliku vezanu za troškove te zgrade. I rano upozorenje, rano upozorenje upravo zato postoji. Dakle, ono postoji da bismo reagirali unaprijed, da nam date neke informacije prije nego što se krene previše daleko u projekt. A što se pak e, tiče e, pitanja metode izgradnje, to je jako povezano sa okolišnim kriterijima. Ja vam e, predlažem da u vašu analizu dodate još jedan element, a to je metodologija ponovno korištenja postojećih zgrada moj kolega, eh, Razmusen je govorio o otpadu. Dakle, o onom eh, o pravilima koje se, eh, propisima koji se odnose na otpad. Pa otpad koji dolazi od izgradnje zgrade, pa to je puno veći otpad u odnosu na otpad koji mi koristimo. Dakle, mislim da bi trebalo razmisliti o ponovnom korištenju ponovnih, ponovnom korištenju postojećih zgrada. Mislim da je to puno bolje nego da sve srušimo, da sve sravnimo sa zemljom E, i e, to je nešto što bismo, o čemu bismo trebali razmisliti. E, I također smo zainteresirani što se tiče zgrade Jean Monnet, zainteresirani smo da dobijemo više podataka o troškovima i o financijskim elementima. I vezano za ovo što ste rekli da treba smjestiti ljude dok je projekt u tijeku i za sve ovo vrijeme kašnjenja. Eto, hvala vam na svim odgovorima. Dakle, ponovit ću. Hvala svima koji su pridonijeli ovoj diskusiji i na informacijama koje su dali predstavnici komisije. Došli smo do posljednje točke dnevnog reda. Vrijeme je za glasovanje, ali prije svega trebam priopćiti rezultate prvog glasovanja od jučer. Što se tiče prijenosa odobrenih sredstava iz općeg proračuna 2020 dijela 3 e, komisija Monika Holmajer, to je e DEC 15-2020, to je usvojeno. Prijenosi odobrenih sredstava opći proračun 2020, ostali dijelovi Ajder, Gardija, Zabal, Rubijal i to je usvojeno, pretpostavljam, da. Evropski gospodarsko-socijalni odbor INF 1.2020 i DEC 1.2020 e usvojeno, Evropski revizorski sud V kosa crta B05 kosa crta T kosa crta 20 i V kosa crta B06 kosa crta kosa crta 20 usvojeno. Što se tiče sustava vlastitih sredstava Europske unije, Jose Manuel Fernandez, Valerija je, usvojeni amandmani, kompromis H, kompromis J, kompromis I, kompromis K, amandman 21, kompromis L, amandman 22, amandman 23, 24, kompromis M, kompromis A, kompromis B, amandman 3, kompromis C, kompromis D, kompromis E, kompromis F, kompromis G, kompromis GA,

Gospodin Stefanuta, usvojene amandmani kompromis 1, kompromis 2, kompromis 3 i amandman 79, odbijeni amandmani 95, 55, 57, 58, 68, 14. Zatim React EU, gospodin Ressler, usvojeni amandmani Blok glasovanje 1, blok glasovanje 2, blok glasovanje 3, amandman 56, kompromis 1, kompromis 2, amandman 71, amandman 88, amandman 16, 96, 18, 17, 19 i 1, kompromis 3, 29, kompromis 4,

51. Zatim mehanizam Unije za civilnu zaštitu, gospodin Herbst, usvojene amandmane, amandman 45, kompromis 5, amandman 49, 50, 54, 52, 4, 53, 55, kompromis 6, amandman 6, 7,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

35, 38, 40 i 42. Hvala vam na pozornosti za ovo vrlo zanimljivo i živo izlaganje. Hvala, hvala vam. Prije svega trebamo provjeriti kvorum. Ako smo dobro izbrojali na početku sastanka, imamo 12 ili 13 prisutnih u dvorani, ne moramo provjeravati s onima koji su e, se uključili na daljinu, dakle potvrđujemo kvorum. U ovom glasovanju ćemo imati konačno glasovanje o sustavu vlastitih sredstava Europske unije, o programu EU for Health, o React EU i mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. Proglašavamo otvornim glasovanje od sad do 16.45. Ovim završavamo sastanak i vidimo se kasnije za razmjenu gledišta sa njemačkim ministrom Mihajlom Rotom. To nije u ovoj dvorani, nego malo niže u 2 kve 2 <laughs> I saw you. <laughs> I was so concentrated.